So, ladies Dakle, dame i gospodo, zauzmite mjesto. Oni koji žele napustiti prostoriju, neka to učine, ali brzo. Dakle, Dozvolite da pozdravimo gospodina Kuna Farfaka. Dobrodošli. On je izvršni direktor za Europske službe za vanjsko djelovanje za Afriku kako bi nas kratko obavijestio o najnovijim događajima u Etiopiji, Sudanu i Južnom Sudanu. Gospodine Frfake, mi bi voljeli čuti kako izgleda dakle, najnoviji razvoj u tim događajima. Vidjeli smo da je u travnju 2018. u Etiopiji vlast preuzeo premijer Abiy Ahmed otkad su eh, izvršene velike reforme u toj zemlji i to za divljenje vrijedne i to kako političke, socijalne i ekonomske i, a isto tako su promijenjeni odnosi u vanjskoj politici. Međutim, unatoč tome izazovi dalje ostaju, kao što smo vidjeli u onom proteklom mjeseca pokušaju državnog udora. Prema tome, želim bih pitati za vašu procjenu, uključujući na to kako mislite da će izgledati predstojeći izbori, da nam malo date detalje o tome kako Evropska unija to djeluje i kako pomaže Etiopljanima u ovim vrlo osjetljivim fazama njihovom životu. Sudan je ono o čem smo razgovarali na prošlom eh, vijeću za vanjske posle. poslove. Možete li moje dodati i ažurirati naše spoznaje o stanju u regiji nakon e, što je finski ministar vanjskih poslova vodio tamo i misiju u ime Europske unije. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala što ste me pozvali i što ste stavili pitanje Afrike na dnevni red. E, mi znamo svi da je Afrika e, zapravo stoji uvijek, uvijek je među prioritetima teških tema Europske unije kao i parlamenta i uvijek se o tome na vijeću za vanjske poslove razgovara. A sljedeće godine ćemo krajem godine Europska unija će biti domaćin sljedeće Evropsko-Afričke konferencije ovdje u Briselu i to će biti jako važan trenutak da se konsolidira novi pristup, jedan novi politički pristup koji se temelje na zajedničkim interesima prema Africi kojeg mi zastupamo od prošlog samita u Abidžanu i naravno tu će naravno biti onaj predstavljen savez kojeg je predložio predsjednik Juncker sa, koji će naravno biti utemeljen ekonomskim interesima ali će se isto tako obuhvatiti one važne teme kao što su ekologija, migrantije, migracije i koji će otvoriti vrata za multilateralno širenje i produbljivanje multilateralnih odnosa sa Afrikom. regija roga Afrike to ste me još pitali da još malo tu vam elaboriram stanje tamo. Mislim da je ta regija zajedno sa Sahelskom regijom zapravo da su tu najjači odnosi razvijeni između Europske unije i Afrike upravo te dvije regije jer se tu objedinjuju svi naši interesi već sam spomenuo ekologiju, zatim migracije potom ekonomske interese zatim tri izlaza na Crveno more a sve to skupa je vezano za stabilnost i situaciju na rogu Afrike i svjetske trgovačke putove. A ključna zemlja u svemu tome je sigurno Etiopija. Etiopija jednostavno onako prevelika, a da bi joj se moglo pustiti da propadne, što kažemo, ima više od 100 milijuna stanovnika. I kao što vidimo, to je zemlja u punom smislu u tranziciji, otkako je novi premijer e, Abiy Abi Ahmed došao, a kao što znate, 2018. je on preuzeo vlast. Abi Ahmed, nakon što je on protekli abdicirao i on je, dakle, Abi Ahmed je preuzeo tu vlast i to je po prvi put da je e, izabran onda jedan premijer koji nije, e, koji dolazi iz regije Ormo i što pokazuje jednu ogromnu promjenu u politici Etiopije. On je, kao što ste sami malo prije rekli, pokrenuo vrlo važne političke i ekonomske reforme i uglavnom je sredio odnose sa vođama oporbe, pustio nas, oslobodio političke, e, političke zatvorenike, e, stvorio mogućnost za slobodu medija. Isto tako je e, započeo je vrlo važne ekonomske reforme. Čineći sve to skupa, on je zapravo ovdje istodobno oslobodio različite snage u toj regiji koje je jako teško teško kontrolirati u toj zemlji. Naime, tu imamo etničke napetosti geografske između različitih regija kao i religiozne. Imamo i etničke napetosti među populacijom koja se u zadnje vrijeme tamo stvorila iz prema tome e, koja je u zadnje vrijeme zapravo se tamo iskristalizirala. I sad vidimo da je to je jako teško sve skupa e, održati pod kontrolom. Onda znamo da je prošlog mjeseca 22.6. su ubili visoke dužnosnike koji su poticali, poticali iz regija Mara, to je bio onaj pokušaj vojnog udara koji nije uspio u Etiopiji, koji samo pokazao do koje mjere te, e, ti sukobi i te e, nestabilnosti idu. Prošlog tjedna je u Adis održan sastanak Frederika između rangirani između Evropske unije i predstavnika regije kao i predstavnika Afričke unije skupa s njima, a Frederika Mogherini održala je čitav niz drugih sastanaka u Briselu sa svim involviranima. Mi pokušavamo naravno i na ekonomskoj i na političkoj strani koliko možemo pomoći asistirati. E, trenutno imamo 1,6 milijardi eura investicija u, u Etiopiji u okviru e, suradnje oko razvoja i znamo da je 100 milijuna prilikom zadnjeg posjeta povjerenika Mimice e, obećano, dakle dodatnih 100 milijuna eura podrške za reforme u Etiopiji. A što se tiče političke strane, i tu smo mi spremni i pripremamo se za izbore koji dolaze u Etiopiji i najbolji način mislimo da je to se obavije da to radimo u suradnji sa lokalnim vlastima. I zbog svih tih tenzija je stanje, rekao bih, prilično kritično jer više od e, milijun imamo idp p-a koji predstavlja zaista pravi izazov za mir i stabilnost u zemlji i zbog kojeg rastu različiti pritisci i E, mislimo da je zbog toga situacija i okoliš tamo vrlo osjetljiv i težak. Što se tiče Sudana, u ponedjeljak smo mi bili konkretno ja domaćin sastanka prijatelja Sudana. Tu je, zatim je vođena i vrlo specifična rasprava i na vijeću za vanjske poslove o tome, a znamo i kako je bila misija pod vodstvom finskog ministra u toj zemlji u gdje predstavlja Europsku uniju. Dakle, Sudan je u dosta teškoj situaciji nakon više od 30 godina diktatorskog režima predsjednika Bašira kojeg su u travnju svrgnuli vojnim udarom onda znamo da su a zapravo ono što je to izazvalo su bile one silne demonstracije e, stanovništva koje su bile uporne i bilo je zapravo zadivljujuće kako su oni to na kraju na miran način sve riješili kao što je i vojna smjena zapravo vrlo mirno provedena ali još uvijek ima jako puno toga što treba proći i prije nego što dođe jedan, nego što se, se stigne postaviti jedna prijelazna vlada i to će biti jedna vrlo, vrlo složena tranzicija iz one diktature preko sadašnjeg ovog, da kažemo, privremenog vojnog režima do jedne kompletno civilne vlasti koja će na kraju krajeva, kad se nakon prijelazne faze budu odabrali izbor, imati legitimitet. Ali to je jako teško, dakle, to korak po korak proći kroz tu tranziciju, održati sigurnost i objediniti sve te različite frakcije koje su tu vojne i paravojne u igre. A posebno recimo E, je to i vezano za e, istragu ovih prošlih situacija koji napada koji su u Kartumu recimo najnovije vrijeme samo u glavnom gradu ostali su više 130 žrtava. Zbog e, dugo godina jako, jako lošeg gospodarenja u zemlji i je ekonomsko stanje jako loše. Prema tome tu postoje velike ekonomske potrebe za socijalnu zaštitu za najsiromašnije stanovništvo jer znamo da je tu bilo e, osim toga imamo jako veliki državni dug, više od 60 milijardi dolara i za koji se mora naći nekakav nekakva solucija kako riješiti unatoč recimo naftnom bogatstvu zemlje i ostalom. Šta je potrebno? Jedna jaka politička akcija, što je rekao i finski ministar kad je bio tamo dolje, ali i drugim sredstvima se treba vršiti ako treba različiti pritisak dok se s druge strane pomaže. Frederika Mogherini je u to sve skupa vrlo aktivno involvirana u regiji se e, u toj regiji recimo Afrička unija i Etiopija posreduju u pregovorima sa sudanskim privremenim vlastima, a mi moramo naći put kako ćemo sa tim privremenim vlastima e, surađivati i pomoći im da prođu kroz taj tranzicijski period i da nađemo pravnu ravnotežu između stabilnosti i napredovanja. A osim toga moramo im pružiti pomoć na ekonomskom području jer oni već sada mobiliziraju već sada se mobiliziraju velika sredstva kako bi se podržao i pomogao Sudan i unaprijedila i zapravo omogućila pa zatim pomogla demokratska tranzicija. Mislim da smo sve u svemu dosta dobar napredak ostvarili i kako bi ostvarili zajedničke ciljeve i koristili pritom sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju. Najteže će sigurno biti oporavljati zapravo utjecati i ispuniti očekivanja stanovništva koje očekuju stabilnost, demokraciju i napredak i blagostanje a to je jedna vrlo, vrlo složena situacija i treba će još dosta vremena prije nego što počne ta stabilno i mirno stanje opće nositi dividende i popravljati standard stanovništva. Prema tome kako ovaj, im pomoći da se ne razočaraju prije. Kolege iz DEFKO, glavne uprave DETKA rade na onim paketu pomoći koji neće naravno sve one milijarde duga moći poništiti, ali će im bitno pomoći da prežive i da zadovolje sve humanitarne potrebe kako bi to stanovništvo ne bi izgubilo svoju nadu i razbilo im se preduga iščekivanja od e, boljeg života nakon demokratske tranzicije. A sada nekoliko još riječi o Južnom Sudanu koji je nešto manje dinamičan, nešto manje pozitivnoj situaciji od kako je se odcijepio 2000 i 2011. Ta nova zemlja, Južni Sudan, je bila uglavnom e, u građanskom ratu. I u rujnu 2018. su prekršili mirovni ugovor kojeg su bili postigli i sad trenutno vidimo da se neprijateljstva uglavnom nastavljaju, sukobi se nastavljaju ali u svakom slučaju mi djelujemo da tome da se i obnovi i oživi politički proces i jačanje povjerenja između zaračenih stranaka. Vođa oporbe Dietmar Scher e, uglavnom predvodi u tome i mirovnim naporima i pokušavaju dakle izgraditi nekako tu zemlju. Mm, Europska unija tu podržava i Afričku uniju koja tu posreduje i imamo različite mehanizme financijske potpore i gledamo gdje bi im mogli još pomoć. Ali sukobi stranaka i nekako paralelno traje sa tim mirovnim procesom i mi se trudimo da barem financijski omogućimo da mirovni proces ne zamre. E, vi ste spomenuli i humanitarne napore i ostale pomoći, to je jasno u Južnom Sudanu bila ključna stvar i mi nismo od toga odustali, smo to kontinuirano pružali. I sada bih tu e, pre, prekinuo sa mojim uvodnim izlaganjem. Hvala lijepo. Imamo sad vremena za naša pitanja. Budite što je moguće kratko. Počinjemo sa pučanima gospođa Zovko. Hvala. I hvala na ovom pregledu koji ste nam dali o Etijepiji, Sudanu i Južnom Sudanu kao i posjetu koju su e, održali gospođa Mogherini i gospodin Mimica toj regiji. Moje pitanje se odnosi na to kako kombinirate tu pomoć za razvoj sa investicijama u Africi. Ima li tu nekih konkretnih E, mogućnosti da se izmjeri učinkovitost te pomoći. I zatim, da li ste tu pomoć koja se daje koristili kao neku vrst oruđa ili argumenta za ovjeravanje tijekom pregovora i o tome za unapređenje njihove institucija. I zatim, što se događa sa mirovnim sporazumom u Sudanu? Hoće li ono držati do idućih e, izbora? Kako je vaše mišljenje? Hvala za socijal demokrate gospodin Vina. Hvala, imam pitanje vezano za Etiopiju. Rekli ste da je ostvaren napredak vezano za ljudska prava i što se tiče organizacije organizaciju izbora 2020. E, predsjednik izborne komisije je e, e dolazi iz opozicije, ali na koji način Europska unija E, e, pomaže e, toj izbornoj komisiji kako bi se osigurala stabilnost u izborima 2020. Hvala. <coughs> Gracias, David. Eh, Prvo bih želio nešto reći o Etiopiji. Radi se o zemlji koja ima filozofski E, statut koji održava, dozvoljava samo e, e, samo konstituciju. Ali ako pogledamo Sidama narod, oni žele svoj entitet, istovremeno žele uništiti susjedin entitet na koji način e, će to utjecati na unutarnju stabilnost. Što se tiče Sjevernog Sudana, od, budući da e, njime upravlja e, vojska i sigurnosne snage. Što se može napraviti? Trenutno E, tamo e, situacijom upravlja Mehmeti koji je u stvari plaćenik i ubojica što Europska unija može napraviti kako bi izbori e, se ne pretvore, ne dovedu do dolaska vojske na vlast. A kada govorimo o Južnom Svanu imamo rat između plemena kao što znate prijelazni predsjednik je e, u savezu sa Selekom u srednjoj Afričkoj e, Srednjoafričkoj republici koji je radikalni islamist. Što Europska unija može napraviti da e, kontrolni mehanizam za Afričku uniju koji je trenutno nefunkcioniran postane pravo pregovaračko, pregovarački alat. Hvala za zelene. Hvala lijepo. Evo, gospodine direktore, ja bih počela s pitanjem o Južnom Sudanu, zato što sam 2011. imala priliku zajedno sa onda tadašnjim ministrom vanjskih poslova e, Njemačke, Westervelom, e, biti na UN-ovoj skupštini kao kada je e, Južni Sudan dobio neovisnost. I dobro se sjećam da smo nakon toga vodili jedan vrlo zanimljiv razgovor sa izaslanstvom i oni su nam rekli, molimo vas, pazite na to. Čak i ako je to bi jedan uzoriti proces razdvajanja, treba će jako puno podrške i to će im trebati vrlo robustna podrška, jer je sigurnost e, u toj zemlji daleko od toga da bi bila zajamčena. I sad, otkako ja to malo iz daljine pratim, to je upravo moje pitanje. Jesmo li mi tu državu možda previše lakomisleno, prebrzo E, pustili u neovisnost, da tako kažemo, dali im neovisnost. I s obzirom na sigurnost, stanje sigurnosti za sve suradnike UN-a, za sve suradnike u razvoju, pomoćnike u razvoju, nismo li to trebali malo robustnije e, razviti, postaviti, ja ću se angažirati kako bi zajamčili sigurnost tog procesa odvijanja, odvajanja. A moje drugo pitanje odnosi se na Etiopiju. Dakle, kao prvo mislim da se čini da je ta zemlja na dobrom putu. Međutim, opet se e, nas se muči koliko mi osim onih temeljnih potreba basic needs, osim dakle one pomoći u živežnim namirnicama, temeljnim lijekovima i tako dalje, u kojoj mjeri idemo i dalje, u kojoj mjeri idemo na dalje korake, u kojoj mjeri je upravo za mladu i dolazeću generaciju e, to bitno i u kojoj mjeri možemo ponuditi perspektive, gospodarske perspektive, u kojoj mjeri možemo dakle pomoći da razviju i školski sustav i znanstveno istraživanje i da im damo perspektivu u svakom pogledu. To me zanima. Vielen Dank, Frau von Kramon. Hvala gospođu Kramon. Za... frakciju ideje gospodin Berg. Hvala lijepo. E, mene zanima Somalija. Vjerujete li da su već e, obavljeni regionalni izbori 2009. kao i planirani izbori 2020. 2021. da će se loše odraziti ili mogli bi se loše odraziti po Etiopiji i ostatak regije? Vielen Dank, Herr Kollege. Madame Fotiga, Hvala, kolega. Zahvaljujem gospođa Fotiga. Gospodine direktore, već dugo pratimo pristeno e, rečeno ograničenja e, reprezentativnost parlamentarnih tijela što e, što nama predstavlja problem za učinkovit tu uspostavu veza, iako smatram da je djelovanje u Abidžanu jako dobro i plodonosno. Na koji način e, opisujete e, okoliš koji je potreban e, za uspješno nadgledanje izbora, budući da se u Africi moramo energično uključiti u takva promatranja. Drugo, Možete li nešto više reći o situaciji sa sigurnošću i angažmanom pojedinih zemalja u Afričku, e, e, vezano za Afričku uniju i na kraju za e, GUE. Gospođa Biljanueva. Zahvaljujem predsjedatelju. E, kao što ste objasnili, Etiopija znači već godinu dana ima novog e, premijera i također je došlo do e, sklapanja mira sa Eritrejom te političkog otvaranja kada je riječ o prosvjedima i slobodi tiska, medija, ali došlo i do novih sukoba kao što smo vidjeli protekli tjedan. Dakle, riječ je o nekoliko mrtvih koji su ukazali na veliki problem e, na jugu zemlje u regiji Sidama. Dakle, to je regija, znači to je etnička skupina koja zahtijeva svoju vlastitu federalnu državu i e, kako bi Europska unija mogla pomoći na tom prostoru, kako bi ona mogla kanalizirati taj postupak i kako bi mogla izbjeći tu situaciju sa sukobom koja je iznimno zabrinjavajuća bila e, za vikend prošli tjedan. Dakle, Južni Sudan je pogođen građanskim ratom već puno godina. E, znamo da postoje dva glavna cilja. Imamo, znači, a jedan od njih je stvaranje jedinstvene vojske Južnog Sudana, ali također rješavanje graničnih sporova e, sa susjedima. Nije se ništa napravilo. Čini se da je jako puno toga propušteno napraviti zato što nije bilo dovoljno posrednika. Europska unija je trebala biti aktivnija i pružiti svoj primjer u tom procesu e, pregovaranja i posredovanja davanjem svoje međunarodne politike kao nešto što bi se mogao uzeti kao element za e, element kao primjer. Dakle, to je dovelo do jako velikog broja e, izbjeglica u Etiopiji, u Andiji, e, u Gandiji i u drugim državama što je dovelo do velike humanitarne krize. Znači, kada govorimo o e, Sudanu i o vladi Ahmada al-Bashira koji je srnut u travnju 2019. godine, dakle to je dovelo do tog prijelaznog razdoblja, znači trenutno državom upravlja vojno vijeće i jako je bio bitno datum 3. listopada kada je to kada je vojska zapravo E, napala odnosno e, djelovala protiv e, ljudi koji nisu bili koji nisu bili naoružani i to je dovelo do 30 smrtnih slučajeva. Dakle, a to je bio više-manje mirni prosvjet. Također moramo naše oči usmjeriti prema Egiptu, prema Ujedinjenim Arabskim Emiratima, prema Saudijskoj Arabiji i također se moramo angažirati u ratu protiv, e, odnosno u ratu koji se događa u Jemenu. Dakle, e, kada ste bili ovdje na prošlom sastanku i kada ste spomenjali, spominjali sastana, sporazum koji je e, E, potpisan za zaštitu civilnog stanovništva. E, mene zanima koliko smo napredovali od tada. Evo, sada ću završiti, gospodine predsjedniče. Dakle, 2014. E, godine je potpisan također sporazum kojem su se oformile sudanske vojne sile. Mislite li da je Evropska unija ta koja i dalje treba održavati svoju aktivnost po pitanju znači, pritiska koji vršimo u Južnom Sudanu? Hvala. Imamo još dva pitanja ako je to u redu. Tri u stvari. Gospodin Bikser, Pener i Pait. Jesmo li ovdje? Gospodin Mikser, izvolite. Hvala. Možete li nam nešto više reći o temi koja ima značajne implikacije za političke odnose između zemalja u zemlji, kao i na društveno-ekonomski razvoj, odnosno sporove vezano za e, dijeljenje vode. Radi se i e, punjenju rezervara nove etiopske brane. Kakva je tamo situacija? Hvala. Velika Britanija e, danas dobiva novog premijera, ali nećemo se tome baviti. Gospodin Benijan, e, imamo, mi smo i poslali pisano pitanje vezano e, EU financiranja za kontrole migracija kroz kartovski proces. U srednjerečnom izvještaju vidjeli smo da neizravno da Galova milicija će dobiti e, neki dio europskog novca kao ugovorači kako bi isporučili neke usluge. Također smo vidjeli u izvještajima da su oni uključeni u krijumčarenje migranata, te a koje navodno treba kontrolirati. Možete li e, e, to komentirati? Još uvijek čekam na pisani odgovor na to pitanje. Druga stvar, e, E, ovaj posljednji e, sporazum sa Galom je li to samo neka varka e, ili je istinski Etiopija? Treće pitanje, prošle godine sam tamo proveo nekoliko tjedana i razgovarao sam s velikim brojem mladih, mladih ljudi diplomanata koji su dali snažnu e, porušku, podršku novom režimu i smjeru u kojem je krenuo. Oni smatraju da prijetnja dolazi izvana, da je prijetnja između e, e, je više između mladih i predstavnika starog režima što mislite o tome. Hvala i na posljedku. Gospodin Pajt, hvala. Mislim da je, je u interesu Europske unije da se u budućnosti Međunarodni kazneni sud smatra e, uvaženom institucijom. istovremeno taj sud već godinama traži al e, Albašira da se pojavi pred sudom. E, Smatrate li da će se to u e, bliskoj budućnosti dogoditi? I može li Europska unija tu odigrati e, neku ulogu kako bi potaknula nove sudanske vlasti da ispune e, zahtjev Međunarodnog kaznenog suda? Hvala. Gospodin Ferfarke, imate otprilike 10 minuta za odgovore. Hvala. Pokušat ću ih e, grupirati po zemlji. Što se tiče Etiopije, ono što se zbiva u Etiopiji je nešto što će se događati sve više na afričkom kontinentu. Vidjeli smo i mlađe generacije žele biti dio gospodarskog razvoja i političkog razvoja i žele uključivije društvo. Osim toga, Etiopija je vrlo složena zemlja s obzirom na svoju povijest zbog e, etničke i federalne organizacije. E, da, u Ustavu piše da regije mogu e, tražiti svoje posebni status i vidjeli smo to sa e, narodom Sidama, ali to se treba napraviti e, uzimajući u obzir i ustav, e, spominje se referendum kao dio tog procesa. Etiopija se nalazi u kritičnom trenutku u kojem imamo premijera koji želi napraviti prave stvari, koji pokreće reforme, ali imate te protusile, stariju generaciju i centrifugalne sile, etničke sile koje imaju veću snagu nego prije i radi se o kritičnoj stvari i treba pronaći pravu e, ravnotežu. Europska unija je učinkovita i potpuno predana e, svom radu na tom pitanju. Bilo je nekoliko posjeta. Imamo još 360 milijuna eura za potporu ove sljedeće godine e, za e, podršku reformama koje se odnose uglavnom na gospodarstvo i prvi rezultat koji se očekuje je ekonomski rezultat E, koji daje signal da postoji budućnost za narod i za mlade ljude. E, sve je to vezano za reforme i ono što mi ulažemo to pokreće i podupire potrebne reforme. Što se tiče političke strane, imamo paket podrške za izbore, za građansko društvo, za dijalog između političkih stranaka razgovaramo sa novom izbornom komisijom i predsjednikom te komisije kako bismo vidjeli na koji način se može pomoći. E, a rezultati ćemo vidjeti sljedeće godine. I tada će za izbore poslati Europska svoje promatrače. Naravno imali smo takve e, e, e, observacije u prošlosti, ali sada imamo i jednu političku, politički aspekt cijele priče. Postoje rizici, ali postoji jako velika, velika prilika i zajedno možemo pružiti podršku premijeru i to bi trebalo izaći na dobro. Osim same Etiopije E, djelujemo i u e, regiji, a to je ključno i za Etiopiju. Govorimo o povezanosti e, tih zemalja po pitanju gospodarstva, transporta, te pokušavamo uspostaviti regionalnu sigurnosnu suradnju i svi napori visokog predstavnika išli su u proteklih šest mjeseci u tom smjeru. Dakle, e, ne sa istom razinom uspješnosti jer zemljama treba više e, vremena kako bi sjele za stol i produbile tu e, regionalnu suradnju. Što se tiče Sudana, Naravno, tu ima puno pitanja. Hoće li se, što će se dogoditi, što trebamo napraviti, može li EU igrati veću ulogu za početak mi podupiremo e, afričku, e, afričko posredovanje, a za to posjedno Afrička unija i Etiopija. I do sad e, su pokazali rezultate i na jedini način na koji možemo pomoći je da, da ih podržimo. Znači, odigrali smo ulogu i u e, Kartumu i e, uz pomoć vanjsko, e, ministra, finskog ministra vanjskih poslova povezali smo ili doveli za stol dvije strane, opoziciju i vojnu huntu kako bi došli do zaključaka. Mislim da se radi o važnoj tranziciji. Naravno, bilo je tu i grešaka s obje strane. E, koji dovode u opasnost taj proces, ali mi tu u potpunosti e, e, igramo svoju ulogu. jako je važno vidjeti hoćemo li imati koheziju zaljevskih zemalja mm, i postoji e, jedno jedno slaganje oko toga da se može znači zajedničko zajednički rješenje i sa e, zaljevskim zemljama po pitanju stabilnosti ali ako nema reakcije na legitimne zahtjeve sudanskog stanovništva neće biti stabilnosti na kraju im, e, poslali smo poruku vojnoj hunti da je potrebna e, tranzicija koju će provesti e, civilna vlast. Hoće li doći do reforme vojnog sektora s različitim fakcijama? Vidjet ćemo, treba će za to vremena, to će biti složen proces, ali proces je počeo i treba ga podržati a kasnije ćemo doći do procesa izbora koji također treba imati kredibilitet, a rezultat tih izbora mora odgovarati e, željama e, naroda Sudana. Ali samo zajedno možemo postići takve rezultate. Sudan je što se tiče sigurnosti ključna zemlja i oni koji su pitali o naše, naše navodnoj podršci e, fakcijama i milicijama. To su lažne vijesti, mi to nijećemo. već, već smo već to zanijekali u nekoliko navrata. E, to su vijesti koje šire same te fakcije. Oni žele u to umježati Europsku uniju. Europska unija nije kanalizirala e, e, sredstva takvim fakcijama. Novac ide iz ide vladi, a ne vojsci. Mi u Kartumu podržavamo regionalnu dakle regionalni centar s ciljem boljeg upravljanja valova izbjeglica te izgradnju kapaciteta za javne službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ali e, nije ćemo bilo kakvu podršku vojnim, e, paravojnim e, skupinama u Sudanu. I na kraju, što se tiče Južnog Sudana. Možemo li napraviti više? Jesmo li mogli napraviti više? Sudan nije, e, nije želio ocijepljenje. a onda su narasle tenzije e, u Južnom Sudanu. Mi iskorištavamo se svoja sredstva, pritišćemo strane kako bi sjele za stolo, spremni smo napraviti više i potrebno je napraviti više, osobito na najnižim e, razinama glede pomirbe, nacionalne pomirbe, ali treba nam e, isto i angažman e, vodstva i potrebna dakle, financijska sredstva. Mislim da sam odgovorio, ovime odgovorio na većinu pjesam, pitanja. Hvala. Hvala vam gospodine Faka na svim vašim eh, informacijama o regiji. To je bila plodonosna rasprava. Dakle, sada je na koordinatorima da odluče mm, za sljedeći sastanak koordinatora, ali mogu ja odlučiti, možda predložiti da pošaljemo znači eh, jednu misiju 2020. ili 2021. E, znači misiju ovog odbora u tu regiju. E, mi smo htjeli to napraviti tijekom prošlog saziva, ali na kraju nismo uspjeli to organizirati. E, hvala vam puno što ste došli i zahvaljujem na uspješnoj suradnji. Podijelili ste nam ove znači letke e, sa informacijama e, samo na francuskom, ali ako ste zainteresirani možete ih e, pogledati i dobit ćete ih u uredu. ću vam elektroničku verziju na engleskom. Dakle, više, više nemamo engleskih primjeraka isprintanih, sada smo ih ponovno dali tiskati, tako da smo donijeli zapravo ovdje ove letke na francuskom, ali zajedno sa Devkom radimo na prikazu svih naših odnosa sa afričkim zemljama. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Sada bih pozvao premijerku Maju Dame i gospodo, dragi kolege i kolegice, molim vas da sjednete. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Uvijek imamo zadovoljstvo primiti e, i poželjeti dobrodošlicu nekom e, gostu, ali danas je to zaista veliko zadovoljstvo. Htio bih dobrodošlicu poželjeti gospođi Maji Sandu na ovoj premijerki Republike Moldove koja je došla na razmjenu gledišta. E, da, zaista je divno što ste danas ovdje s nama i čast nam je zato što je e, toliko kolega u ovom odboru i različitih političkih klubova u proteklim e, godinama pratilo razvoj situacije u vašoj državi, vrlo često uz veliku zabrinutost. E, koliko smo često imali rasprave u Europskom parlamentu na plenarnim sjednicama u Strasburu gdje smo najčešće govorili o lošim vijestima. A sada govorimo o mirnoj tranziciji vlasti koja se dogodila prošli mjesec u Moldovi i o vašem vodstvu e, te države. Sada ste ovdje u Briselu u posjetu Europskom parlamentu. Ovaj odbor je već poslao tročlanu delegaciju u Kišinau 24. lipnja kako bi podržali vaš trud i angažman. Heidi Hautala je bila e, voditeljica naše delegacije. E, također su s njom bili i drugo dvoje kolega. E, politički razvoj vašoj zemlji su velika prilika da e, znači se vratimo onim prethodnim e, obvezama da se podijem demokratski standardi uključujući i vladavinu prava te borbu protiv korupcije. To su ključni ciljevi vaše vlade. To je bilo ključno za odnos između Europske unije i Moldove i u smislu političkom smislu i u smislu europskih potpora i financijske pomoći i ja sam ovdje vrlo znači uvjeren da ćemo to uspjeti ostvariti u bliskoj budućnosti E, želim vam čestitati još jednom i čestitati vam počeli dobrodošlicu i izvolite sada imate riječ. Thank e, Hvala. E, dragi gospodine predsjedniče McAllister, dragi članovi Europskog parlamenta. E, ja sam počešćena što sam e, prvi strani vođa čelnica države da se obratim e, ovom novom sazivu na odboru za vanjske poslove nakon europskih izbora u svibnju. Ovo je dobra prilika da imamo otvorenu razmjenu stajališta o Moldovi, da raspravljamo o našim prioritetima, ali također i o dugoročnim planovima naše vlade. Europski parlament e, je vrlo otvoreno kritizirao prethodni režim kojeg je vodio oligarh Plakotnjuk. E, E, prošla vlada je poštivala malo, ako uopće ikakva e, pravila. Dakle, dolazilo je do nelegitimnog utjecaja na vladu institucije, do korupcije, do pranja novca, do krijumčarena, do samovoljnog otkazivanja izbora, do političkih odluka e, koje su utjecale na Ustavni sud koji nije uzimao u obzir logiku i činjenice do progona političkih protivnika te civilnog društva, također i lokalnih predstavnika javne uprave, lokalnih medija koji je nametao poreze na e, e, poslove, znači to na e, poduzeća. To je sve bila dio te tužne priče iz Moldove koja je okončena prije samo nekoliko tjedana. Sve to je zapravo bilo napravljeno u proevropskoj retorici, ali malo ljudi je vjerovalo u to i odlučilo se suprotstaviti režimu. Europski parlament nikada nije štetio, štedio riječi protiv e, znači korupcijskih sklonosti e, prethodne vlade. Vaše procjene i vaša potpora nam je e, pomogla, znači nama, moldovskim ljudima koji su vjerovali demokraciju, da prežive i da se nastave boriti za slobodu. I zahvalni smo vam na tome. E, očuvanje oligarhijskog režima nakon parlamentarnih izbora u e, veljači je bio najgori od svih mogućih e, ishoda zato što je zapravo prisilio Moldovu da ostane u toj sivoj zoni, bez demokracije i bez razvoja, sa ljudima koji su u potpunosti gubili povjerenje i nadu i mnogi od njih su odlazili iz države. E, trebalo je stvoriti koaliciju političkih stranaka koje su imale suprotni politički narativ kako bi mogli srušiti takav režim. E, te su se stranke udružile zato što je Moldova srljala prema dnu i trebala je hitno neku e, reformu. Moldova koju nam je Platonijuk ostavio kao e, znači svoje nasljeđe moramo izgraditi ponovo od nule. Radit ćemo to od korak po korak. Idemo sa čišćenjem sustava javne uprave. Također e, ćemo proganjati one koji su krali iz javnih fondova te prali novac kroz banke i pravni sustav. Oni će biti suočeni s pravdom. E, također želimo izvući zemlju iz očaja, želimo stvoriti neovistan i funkcionalni ured javnog tužitelja, također želimo vladu koja će odgovarati građanima, boriti se protiv e, korupcije te stvoriti pošteni sudski e, proces i također želimo spriječiti da se krijumčari izvlači nezakonita dobiti iz javnih e, tvrtki te da želimo uključiti, zapravo stvoriti održiv i uključiv rast te pošteno tržišno natjecanje, želimo izmjene u obrazovanju i što su sve ključni ciljevi današnje moldovske vlade. Ukratko, e, suočavamo se sa iznimno zahtjevnom zadaćom da stvorimo funkcionalnu i demokratsku javnu upravu koja će zapravo odgovarati potrebama građanima i koja će zapravo e, uložiti dodatne napore e, tako da se razdvoji izvršna, e, zakonodavna i sudska vlast te oligarhijski, gospodarski i politički interesi. To je zajednički nazivnik za moldovske građane, bez obzira na to koji jezike govore ili kojem geopolitičkom smjeru su okrenuti. Razmišljamo o promjenama u politici u mnogim sektorima. Nama trebaju duboke reforme u javnoj upravi. Želimo da ona bude učinkovitija, profesionalnija, da bude temeljitija i da bude otvorenija prema građanima. Također želimo pojačati donatorske potpore koje smo zamrznuli zato što je bilo e, nekakvih nelegitimnih poteza prošle vlade. Također želimo smanjiti e, i djelovati odnosno pozitivno na borbu protiv korupcije E, i također želimo raditi na e, sigurnosnoj politici. Želimo ujediniti ljude e, koji su bili jako dugo razdvojeni zbog geopolitičke retorike koja je jedan dio društva okretala protiv drugog. E, implementacija sporazuma o pridruživanju i produbljenog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine će biti jedan od e, temeljnih dijelova naših planova danas, naše agende danas. Također želimo produbiti strateško partnerstvo sa Rumunjskom i Ukrajinom te pojačati europske aspiracije. E, želimo postati predvidljiv i pouzdani partner našim građanima i također našim drugim partnerima u tom procesu. Dakle, imamo puno problema, želimo se prilagoditi kako biste od sada drugačije gledali na Moldovu kao na zemlju koja je nekada bila poput europskih zemalja, ne samo u retorici nego u onome što čini iz dana u dan. Nećemo igrati geopolitičke igre i davati neodgovorna obećanja. Nacionalni interesi, ne osobni interesi e, će zapravo biti u temelju naše agende za vanjsku politiku. E, mi ćemo ojačati strateško partnerstvo sa Rumunjskom i Ukrajinom. A sada nešto o našim odnosima s Rusijom. Mi smo ponovno pokrenuli dijaloge koje su bili ukinuti u potpunosti od strane prošle vlade. To nije bilo normalno s obzirom da postoji čitav niz tema koje imamo e, u bilateralnim odnosima, uključujući također i bilateralnu trgovinu koja je bila blokirana ovih godina. Ali ćemo vrlo čvrsto braniti naše nacionalne interese. Mi ćemo nastavljati boriti se za povlačenje ruskih sila i municija iz moldovskog suverenog teritorija. Nećemo dopustiti federalizaciju u pridnje strovlju. E, nastavit ćemo političke pregovore kako bismo postigli specijalni status za Pridnjestrovlje, e, sa, tako da zadržimo e, integritet i suverenost u smislu moldovskog teritorija e, u kojem će Moldova imati svoje međunarodno prepoznate granice. Mi želimo transformirati našu zemlju kako bismo vratili povjerenje naših ljudi i treba nam potpora Europske unije kako bi nam pomogli da i dalje slijedimo taj san. Hvala. Mulțumesc. Thank you, Prime Minister. Zahvaljujem premijerko na vašem radu i na vašim riječima. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv da dođete na sastanak odbora. Prije nego što dam e, riječ kolegama za otvaranje rasprave, također želim dobrodošlicu i drugim gostima koji su došli iz Moldove. Među nama je također i novi ministar vanjskih poslova, gospodin Niko Papesku. E, dobrodošao. I također ovdje je i e, e, veleposlanik Abbas. Dobro došli. Dakle, imamo ponešto vremena, možemo započeti raspravu. Evo, sada mogu dati riječ prvo predstavnicima političkih e, klubova, ali prije toga ćemo započeti s sa znači, osobom e, odgovornom za našu tročlanu misiju, gospođa Hautala iz Zelenih, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam toliko što ste nam ovdje dali svoje e, vrijeme s obzirom na itekako gust dnevni red i da za nas e, smo u manje od jednog dana uspjeli, e, zapravo trebali smo se pripremiti za misiju u Moldovu i, i hvala vam na tome što ste nam pružili toplu dobrodošlicu i pomoć kada je riječ o upućivanju u program vaše mlade. E, ja mislim da je iznimno e, jasno da ćete se vratiti onim formama, reformama koje su bile pokrenute i da ćete ponovno pokrenuti sporazum o pridruživanju i produbljeno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine što je bitno za našu buduću suradnju. E, spomenuli ste tijekom naših posjeta da ćete se usmjeriti na reformu e, znači sudstva. E, mi smo svi jako nestrpljivi da čujemo kako ćete poduzeti upravo taj dio reformi, kako ćete ih provesti, a vezano uz e, to kao što ste sami spomenuli, želite ispraviti sve pogrešne stvari prošlog režima E, ali to su pronevjere u bankarskom sustavu. To je bio veliki skandal. Kada smo se susreli nije baš bilo potpuno jasno e, posjedujete li glavne dokumente kako biste mogli uistinu utvrditi što se dogodilo u cijelom tom skandalu. Mene zanima sada e, da li sve informacije, uključujući i međunarodni e, izvještaj o samom e, znači krahu, da li je to sve u vašem posjedu i moći djelovati na temelju toga. Spomenuli ste da je Europski parlament e, znači ima tvoje mehanizme za znači e, taj dijalog, e, međustranički dijalog ispravite me ako griješim, vi morate sada nadići razlike koje imate i Europski parlament bi trebao nastaviti raditi zajedno. Mi vam u tom smislu nudimo naš dijalog Jean Monnet kako biste nadišli razlike unutar koalicije, znači u samoj vašoj vladi i htjela bih e, pozdraviti vladu kojom evo trenutno dominiraju žene, znači premoće žena u brojčanom smislu. To je ono što nam danas sve više e, treba. Naravno da nam treba e, nešto drugačije od onoga što smo imali u prošlosti, znači većina žena u vašoj vladi je nešto što definitivno pozdravljamo kao pozitivno. Hvala ti Hajdi. Imamo toliko kolega koji su zainteresirani za Moldovu. Sada ću pokušati dati riječ e, što većem broju. E, sada ćemo započeti sa gospodinom Bazelskom iz Rumunjske. Izvolite. E, zahvaljujem. Želim dobrodošlicu i moldovskoj delegaciji. Želim samo istaknuti jednu stvar. Dakle, E, Republika Moldova je uživala u pomoći Europske unije i u partnerstvu sa Rumunjskom, a vlada e, je zapravo i dalje sada e, prisutna, no e, prethodna vlada gospodina Plahotnjuka nije baš bila demokratski e, orijentirana. Danas postoje velike aspiracije. Istina je da je Evropska unija na neki način napustila Moldovu, tako da je nije dala perspektivu da se pridruži Evropskoj uniji. Dakle, to je država koja ima jako dugačku granicu sa Pridnjestrovljem kojim upravljaju ruski, znači se separatisti podržani Rusijom. E, također imate velike problema i sa pravosudnim e, sustavom ali ono što vi želite dati, a to je e, građanima Moldove neku perspektivu za e, blagostanje u budućnosti, za prosperitet u budućnosti. Dakle, Evropska unija je ta koja se isto mora obvezati po pitanju tih političkih odluka. Mislim da je naša obveza da što je brže moguće razmotrimo mogućnost e, da Republika Moldova bude buduća članica Europske unije i da to napravimo e, kroz e, znači proces proširenja. Dakle, mi ovdje govorimo znači o tom procesu e, proširenja iz jednostavnog razloga zato što se e, povećao interes gospodina Putina za Moldovu i do sada znači nama Pridnjestrovlje treba kao strateška tampon zona s obzirom na nužnost osiguranja e, znači sigurnosne pozicije na Crnom moru. Također Nismo e, zadovoljni niti okupacijom e, Krima jer jako je puno raspoređenih vojnih trupa i municije na tom području. Dakle, činilo se da je e, gospodin Putin manje zainteresiran danas za Moldovu i može sada pravi trenutak da Moldovi damo mogućnost i perspektivu eventualno članstva Europskoj uniji. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Piri za socijaldemokrate. Ja sam zaboravila kako se ovo uključuje. Vidite, to se događa kad mjesecima niste u parlamentu jer ste u predizbornoj kampanji. Dakle, hvala lijepo. Dobrodošla, gospođo premijerko. Dozvolite da vam i u ime socijaldemokrata čestitam na E, izbornom e, uspjehu i želimo vam sve najbolje tijekom mandata. Kao što znate, naš Dovisoki dom je vrlo, vrlo budno pratio događanja u Moldovi, pogotovo u zadnje vrijeme. Jako smo sretni da, ovdje imate sad e, novi početak i u Kišinjevu naravno. Ali naravno s novim ulogama dolaze i nove odgovornosti. A ljudi, stanovništvo Moldave je tražio reforme i promjene. I hoću ovdje naravno podvući u ime socijaldemokrata da vama i Republici Moldovi e, svi i mi kao vaši prijatelji e, vi ćemo vam uvijek biti fair, pošteni i vrlo pouzdani partneri. Dok god budete svoj ambiciozni politički program e, pokušavali ostvariti i ispuniti obećanje moldovskom narodu. Sad sljedeće. E, socijalistička stranka je dobila na nedavnim izborima, iako su se zapravo oni su sada iako su nisu uzeli dužnost premijera oni su sada imaju ključne ministre u kabinetu i šefa države daju i sad zanima nas e, kako nalazite s njima zajednički jezik kako mislite u toj vladajućoj koaliciji općenito naći ravnotežu dakle vi i vaša stranka i socijalistička stranka. Vi ste naime inače po svojim e, političkim uvjerima i nazori kako unutarnjim tako vanjsko-političkim temama diametralno udaljeni jedni od drugih, pa kako tu kanite naći adekvatnu ravnotežu i kompromise u vladi. A sada gospodin Austrevičius. Hvala lijepo. U ime liberala. E, hvala vam lijepo. Evo, jako nam je drago da vas vidimo ovdje u parlamentu kao službenu predstavnicu Moldave, jer znamo vas inače kao predstavnicu oporbe. I mislimo da je sada u povijesti moderne Moldave sa vašim izborom okrenuta jedna vrlo važna nova stranica. E, promatrajući ovaj sve bolje, ali i dalje vrlo komplicirane i složene odnose sa Moldavom. Mogu vam reći da sam jako ponosan što smo 2017. postigli neku vrstu e, usuglašenja među europskim institucijama da e, nametnemo i jednu političku, ako hoćete, uvjetovana za svu makroekonomsku pomoć koja se pruža Moldavi jer e, mi naravno činimo puno da pomognemo ekonomiji vaše države, ali s druge strane e, imamo različite dvojbe da se sad taj novac ne koristi baš samo za potrebe naroda i za budućnost naroda, nego i za e, recimo da tu to, time se služe oligarsi kako bi svoje projekte gurali i zapravo se bogatili dalje. Moldova je bila opisivana do sada kao zemlja tako rekuć pod opsadom sa nevjerojatnom kulturom korupcije koja je prodrla u sve institucije države na svim razinama i među sve političare. I de facto politički život je u proteklih godina bio apsolutno u rukama malobrojnih de facto korumpiranih ljudi. Prema tome, potpuno novi e, pogled na stvari, novi pristup, novi e, nov način je potreban toj zemlji. Nadamo se da će to tako i biti sudeći po vašem govoru. Ali nadamo se da će se što je prije moguće nešto dogoditi, a prvenstveno je to reforma pravosudnog sustava i e, tužilaštva i svih institucija pravosuđa sudova. Mi se nadamo i očekujemo vrlo konkretne i brze akcije od strane moldovske vlade prema ljudima kao što su Montjano i Manole koji su recimo optuženi za politički motivi i politički motiviranim slučajeve. Nadamo se da će se u tim slučajevima, pogotovo u tim, e, nešto učiniti. I sad šta vi mislite učiniti, inače nas zanima kako biste te reformu pravosuđa što je prije moguće potaknuti. Hvala sad u ime zelenih. Von e, Kramon, kolegica. Hvala lijepo. Hvala vam, premijerko, na vašem vrlo otvorenom i lijepom govoru. Moram priznati da sam duboko impresionirana, pogotovo što sam bila puno puta u Moldavi i to uglavnom u svom starom E, svojstvu kao član parlamentarnog izaslanstva OSS-a i zatim kao članica Njemačkog parlamenta, a zatim i kao predstavnica civilnog društva. Stječeći se svega onog što sam tamo doživjela i slušala, a sada doživjevši vas ovdje kako nam na koji otvoren način govorite i govoru punom optimizma i zaista se moram diviti onom što govorite. A s druge strane, E, vrlo očito i jasno da prijete visoki rizici, veliki rizici i dalje e, u ovoj moldovskoj složenoj situaciji. A pretpostavljam da velik rizik vama predstavlja i drugi dio vaše vladajuće koalicije. I to je zapravo uvod u moje prvo pitanje. Kako? Kako gledate, kako mislite koliko je vjerojatna dugoročna koalicijska vlada koja trenutno obnaša tu dužnost u Moldavi. I e sad da nismo ovdje da smo ovdje iza zatvorenih vrata umjesto na javnom sastanku možda bi nam mogli otvorenije dati svoje procjene i svoje očekivanja ali probajte unatoč tome što nismo in kamera reći koliko god možete otvoreno šta očekujete dokle će ta i kako će ta vlada trajati. Druga stvar je kao što je Petrović već jedan od prvih prioriteta je s moje pozicije gledano e, oslobađanje političkih zatvorenika. Mogu vam tu puno, puno imena navesti, novinara, prosvjednika, aktivista, protivnika, zviždača i tako dalje. I to su uglavnom se čitav niz ljudi koji su izloženi političkom progonu samo zbog njihovih uvjerenja ili želje za istinom. Prema tome smatramo da je jedan od najvećih prioriteta da njih oslobodite i reformirate naravno čitav sustav pravosuđe. A onda još jedna stvar, to su možda e, korupcijski skandali bivših moćnika političkih u Moldovi i čak i vaših nekih koalicijskih partnera koji imaju te stvari u svojem e, registru i kako mislite zagarantirati vladavinu prava? Hvala za ideje, gospodin Marijani. La première ministre, d'abord e, Gospodin velike čestitke imala, imao sam vas priliku e, upoznati tijekom e, projekta pridruživanja Europskoj uniji jer sam bio izvještaj, izvjestitelj za francuski parlament. E, to to uvijek jedna avantura sudjelovati u takvim aktivnostima. Svi se slažemo s nužnošću borbe protiv korupcije, ali nakon toga što je slijedi i to vam kažem s mnogo suosjećanja što što će biti u sljedećim mjesecima i nadovezam se na kolegicu. E, s, e, e, s, obzirom da vas e, mnogo toga razvoja od socijalista, što se tiče gospodarskih reformi, problem vaše zemlje jest, odnosno moje pitanje na čemu temeljite borbu protiv korupcije i dva, i što očekujete Europske unije? Riješili smo problem viza, vrlo često sam u Moldovi e, čuo da trebate mnogo govornika na, e, na temu borbe protiv korupcije, ali poduzeća trebaju konkretnu pomoć. Znači, e, pitanje za vas, vi, vi kao premijerka, koji je vaš prioritet? Što očekujete po tom pitanju? Hvala. Gospođa, Fotiga za ECR. Hvala. Gospođa premijerka, dobrodošli. I e, zaista moje iskrene čestitke na vašem izboru. Tri pitanja u vezi vanjskih odnosa koje su strateški i taktički ciljevi vaše vlade u odnosu na transatlantske alijanse i naše partnere kao što su SAD i Kanada. Možete li nam tu nešto reći i možete li se tu osloniti u tom pogledu na predsjednika države? Zatim u vezi sigurnosti, kako je stanje u suradnji s NATO-om? Postojao je u Moldovi jedan ured za vezu i on se razvijao i kako se to općenito dalje razvija. I treće, s obzirom na vrlo fragilnu sigurnosnu situaciju u Moldavi, koji su najveći problemi i kako vi procjenjujete tu situaciju i njen razvoj? Hvala za uh, Helmut Scholz. Hvala. I dobrodošli u naš parlament u ime naše ljevice i naše kluba ljevice i moje osobno. Dakle, ljevica već dugo vremena promatra razvoj događaja u vašoj zemlji. I od uvijek smo zapravo zainteresirani da nam Moldova bude zemlja partner u našem susjedstvu. I to koja zemlja koja je stabilna i koja se brine za dobrobit i interese svojih građana. Stoga se i slažem s time da je demokratizacija političkog i društvenog života u vašoj državi glavna zadaća vaše nove koalicijske vlade. Čak je i za nas bilo veliko iznenađenje da je u takvoj jednoj situaciji bilo moguće ostvariti jednu takvu koaliciju te vrste i to stvarno u situaciji u kojoj su svi smatrali da je Moldova država u kojoj zapravo ništa više ne može ni funkcionirati. Ali sad me zanima kako izgleda socijalni program vaše vlade. Budući da vi morate među ljudima stvoriti povjerenje u demokratizaciju i povjerenje da će se onaj jaz e, izmed koji postoji i ona ekonomska kriza koja postoji. Mladi ljudi su nezaposleni, bježe iz zemlje, ljudi imaju standard koji je ispod svakog minimuma. Kako u toj situaciji to povjerenje izgradi da postoji jedna budućnost i kako pobuditi provjerenje u reforme koje su potrebne. Kako mislite onda stvoriti više transparentnosti, pusti, osloboditi političke e, zarobljenike? Kako mislite općenito svoj program kojeg ste najavili ovdje u ovom kratkom govoru predstavili realizirati? Jer nadajmo se naravno da će vaša vlada imati E, da će konstruktivno i plodonosno raditi na dobrobit zemlje, ali nas zanima kako konkretno to mislite provesti. To bi bila prva runda, pa sada dajemo riječ moldovskoj premijerki, jer onda ćemo ići na drugu rundu, i jako, jako puno kolega se javilo za pitanjima. Hvala vam lijepo. Ja sam, želim zahvaliti na ovom velikom zanimanju koje iskazujete za moju zemlju i hvala vam također što ste nas budno pratili, što ste bili uz nas i pružali nam nadu i kad su stvari bile jako teške u Moldovi. Ne govorim samo o tome kako smo se osjećali pod prošlom e, režimom na nacionalnoj razini. Ja o civilnom društvu, vašim kontaktima sa gradonačelnicima, načelnicima malih općina, predstavnicima civilnog društva, dakle sa svim razinama moldovskog društva i svim organizacijama kojima ste stalno uljevali nadu i budno nas pratili i na taj način pomogli ljudima da i možda bolje shvate što se događa. Dakle, ja sam vrlo sretna sada što ste mi ova pitanja postavili i bit će mi još draže da čujem vaše preporuke i savjete. Dakle, glavni izazovi su naravno reforma pravosuđa u Moldavi i stvaranje jačih institucija za borbu protiv korupcije. Nismo naivni, mi znamo da se to ne može preko noći učiniti. Pa mi ćemo gledati na primjere u Rumunjskoj, gledat ćemo isto tako kako se Ukrajina pokušava s tim nositi. Pokušavamo naučiti iz iskustva u Albaniji prethodnih iskustava u Gruziji, znamo da nema nijedan jedan master plan i niti jedan ono fail proof eh, program po kojem možemo raditi, ali pokušavamo. Jučer smo držali jednu vrlo stručnu konferenciju sa ekspertima iz čitave regije o tome. A s jedne strane mi želimo ojačati neovisnost eh, pravosudnih organa, s druge strane očekujemo i da se pravosudno sustav iznutra reformira. Jer, nažalost, znamo da je puno ljudi tamo korumpirano i da je zbog toga vrlo ranjivo da su to ljudi koji imaju e, razno razne dugove prema prešnom režimu i da zbog toga e, nikako i ne ide pravi posao i nadamo se da će se iznutra očistiti. A zatim što se tiče političkih zatvornika, da, i to je činjenica, imamo ih, ali to ne možemo napraviti svojevoljno kao vlada jednim aktom, jednim dekretom, nego to mora ponovno proći kroz pravosudni sustav, a tu se moraju korumpirani suci maknuti. Prema tome mi znamo koliko je bilo korupcije za vrijeme prethodnih režima, ali znamo koliko se to prošurilo. Ja sam zapravo iznenađena svakog dana da svakog dana zapravo nalazimo bilo kakvom recimo državnim poduzećima u javnim institucijama stalno iznova nalazimo svakog dana praktički novi korupcijski skandal i neku novu priču. Prema tome mi onda to uvijek uputimo kad god nabijemo se nosom u to je nešto otkrijemo, šaljemo to u tužilaštvo. Jer nije napokon nije moja posao e, mene kao premijerke e, vlade ili je mog ministra financija koji naleti na to da to progoni onda i bavi se kaznenim progonom. Zato postoje institucije. I mi to dalje onda uputimo njima. Ali sad kako to sve provesti? Dakle, tu još uvijek čekamo i vaši savjeti su dobrodošli. Možda znate nam kako najbolje da to napredujemo. Svakako mi želimo da to ide što brže, jer su očekivanja ljudi u Moldovi vrlo visoka i mi ih razumijemo. Mi smo prije četiri godine vidjeli da je 12% BDP-a e, otišlo samo na različite prevare i niko živ za to nikad nije sankcioniran. I, dakle, šta znači kud idu dakle, porezi i umjesto da idu u porezi Moldove u javno zdravstvo, u školovanje, u vrtiće, oni odlaze u privatne džepove, to znamo. Znamo da se to događa i to nam je glavna stvar, naš dnevni red, naš program za našu vladu. I moramo krenuti s tim da mijenjamo naravno kompletno suce i tužioce, ali prije nego što krenemo na to moramo možda koristiti neka vanjska tijela da opće objektivniju sliku dobijemo da to možemo izmijeniti sve. A sad što se tiče koalicije koja je na vladi, mislim da će jedan od najvećih testova sad prvih koji se pred nama sprema biti da se dogovorimo o toga ko će biti naš glavni državni odvjetnik. Jer sljedeći glavni državni odvjetnik će morati de facto biti potpuno neovisan, čisti, morat će predvoditi sve kaznene progone ali i morat će vrlo brzo djelovati u svim najvećim korupcionaškim skandalima i e, predmetima koje mi imamo. Jer ako to ne bude tako, ako to ne bude vrlo brzo i vrlo čisto, ljudi će izgubiti povjerenje. Prema tome, ja vam ne mogu ovog trenutka reći najdetaljnije kako ćemo. Mi se s tim nosimo i pokušavamo uh, e, raščistiti ali vidite, dugo vremena se u tom sektoru ništa nije bilo događalo. 2016. još se govorilo o tome da će se pod, e, dakle, uz konzulting Evropske unije i tako dalje počet mijenjati ljudi i u pravosuđi i da će se sistem reformirati. Međutim, eto, nije se to još dogodilo. Zatim, e, mi imamo i različite međunarodne e, firme koje kod nas rade i na istraživanju bankarskih e, skandala i za pranje novaca, korupcionaške afere i ostalo. I recimo ja trenutno nisam mogao uopće uvjeriti našeg trenutnog glavnog državnog odvjetnika da e, da se prihvati recimo zajedno sa tim međunarodnim kompanijama koje, se, koje bi mogle pridonijeti razotkrivanju bankarskih i ostalih skandala, da se prihvati toga. Jer ga nisam mogla ni uvjeriti da je to sve činjenica, a da nije fikcija. Međutim, nadamo se boljitku. I vidite, recimo znamo da je e, Isto tako s vašeg strane očekujemo, s vašeg kraja da nam pomognete jer i te banke koje sjede na, kao ključne osobe i za pranje novca i za korupcionaške skandale i skrivaju ukradene novce, onda to nekamo prebacuju. Prema tome očekujemo da vi sa vaše strane vidite kako posluju te naše banke i da nam pomognete tu da steknemo dovoljno konkretnih dokaza za kazneni progon. Gospodine Basesku, mi znamo da moramo e, apsolutno implementirati ugovor o pridruživanju i mi znamo koliko puta je Moldovska vlada do sad ne samo svoje građane nego izdala, nego izdala i prevarila i međunarodne partnere. Mi znamo da se moramo pridržavati i poštivati odredbe trenutnog ugovora o pridruživanju kojeg imamo s Europskom unijom, ali naravno bilo bi divno znati što je na kraju tog teškog procesa koji je pred nama i mi bi doista cijenimo vaše sudjelovanje u ovom kontinuiranom dijalogu kojeg imamo i koji nam pomaže da ispunimo sve iz ugovora o pridruživanju. Bilo je tu pitanje gdje moramo i kako mislimo da ćemo ovaj, kompromisno raditi s našim koalicijskim partnerima i kako mislimo tu ravnotežu očuvati. Sve što radimo je apsolutno javno, a ugovor o pridruživanju govori jasno da je to E, temelj naših aktivnosti. Mi nemamo inače mi ništa skriveno ne radimo i naš koalicijski ugovor između socijalista i moje stranke je potpuno javan i mislim mi radimo sve pod okom javnosti čak i kad moramo najteže reforme, najteže točke našeg plana rada realizirati. Jer vidite i vladin program rada je donesen u vrlo posebnim okolnostima, ali je usvojen većinom glasova. I sad nismo imali puno vremena govoriti o različitim uvjetovanjima za realizaciju vladinog programa. Znate, sve se jako brzo dogodilo i mislim da onog časa kad se to dogodilo da su nas postavili i naš e, program rada prihvatili bio je zato što je narod bilo apsolutno predosta onog svega što je bilo prije. I ja vjerujem da će socijalistička stranka se očistiti od onih nasljeđa koje su imali i u svojoj stranci od prošlog režima. Mislim da će se očistiti kompletno iznutra jer e, Znamo da nisu baš svi u socijalističkoj stranci sudjelovali u različitim malverzacijama i skandalima prošle vlade i tu imate jako puno ljudi koji su radili u europskim institucijama i radili e, za e, to i mislim koji su bili potpuno čisti. A zatim što se tiče odnosa naših vanjskopolitičkih Mislim da je dosta bi bilo dobro da i predstavnici socijalističke stranke dođu u Brisel, da je vi s njima razgovarate i da se uvjerite u ovo što ja govorim, a i da s njima ponovno razmotrite kako će izgledati provedba našeg ugovora o pridruživanju. A što se tiče Rusije, vi znate da e, mi imamo vrlo uske odnose koji će uvijek takvi i ostati napokon. E, to je puno tog što nas vezuje, međutim, unatoč tome mi zadržavamo i želimo svoju neovisnu poziciju. Ali jasno, mi smo i vezani što se tiče plinovoda i svega ostalog za Rusiju. Zatim, što nam je pomoglo što nam je pomoglo da preživimo, što je pomoglo ljudima da ne posustanu u borbi za demokratičnošću. E, želje za slobodom, jer e, vidite kad bi svi odnapustili napustili zemlju, e, ne bi nikak ništa se dogodilo, a upravo to da je postojala da je postojala nekakav nadzor i pomoć i budno praćenje onog što se događa u Moldovi nam je pomoglo da mi koji smo opstali u Moldovi i opstanemo i ostanemo dalje, preživimo i borimo se za jednu demokratizaciju. I stoga je, prihvaćamo i vašu uvjetovanost političko svega što činite za nas, jer je to dokaz da još uvijek brinete za nas. A zatim, e, Pitali ste nas koja je moja procjena koliko mislim da može trajati ova koalicijska vlada. Mi smo svi zainteresirani da ova vlada stekne stanovitu stabilnost i ostane dugo vremena operativna. A mislim i da ljudi koji su glasali iza nas i za socijaliste žele jednu stabilnu situaciju. I mislim ako budemo slušali te naše glasače, njihove želje, i budemo radili na njihovom ostvarenju, mislim da će to onda ta vlada dobiti stabilnost i ostati dugo vremena. I osim toga krenuti u potpuno irreversibilne procese demokratizacije. U listopadu su pred nama lokalni izbori koji će predstavljati veliki test jer kao prvo moramo vidjeti kako ćemo organizirati poštene i otvorene izbore. Mi ćemo učiniti sve što možemo i ako treba i pozvati međunarodne promatrače, savjetnike, ali vidite i ti lokalni izbori će biti naravno jedan e, izraziti okršaj između dviju najjačih političkih struja u našoj zemlji, a to su zapravo ove stranke koje su sad u vladajućoj koaliciji. Ali bit će to jedna civilizirana i čista predizborna kampanja kao i izborna utrka. Nadam se da mi smo vrlo jasno već rekli i naši partneri u parlamentu su rekli da su u svakom slučaju za neovisnost institucija kao što je cijelog pravosuđa da bismo mogli ponovno izgraditi državu sa svim njenim institucijama i svim strukturama. I sada sam na nama da se osiguramo da se to tako i dogodi, a da ne kompromitiramo pritom najvažnije najvažnije stvari u državi i ne izgubimo povjerenje građana u u državu i državne institucije. Da, pitanje sigurnosti, odnosi sa SAD-om, Kanadom, NATO-om. Imamo jako dobre odnose sa SAD-om kao i Kanadom. A održali smo i tajnik sa glavnim tajnikom NATO-a. E, e, naš u rujnu ističe mandat ovog ureda za voze, veze koje postaje Kišinjevo i mi se nadamo da će se taj mandat dakle obnoviti i da će se čak i taj ured povećati. Socijalistička stranka je bila u prošlosti dosta kritična prema NATO-u, ali bili su i kritični prema ugovoru o pridruživanju s Europskom unijom. U međuvremenu su shvatili i sagledali da je to jedna jako dobra stvar za Moldovu i jedini put napred, pa tako i na drugim područjima. Pitali su nas šta, ste me šta ćemo učiniti za ekonomiju, za privredu, za e, naš posao. Mi imamo jako veliki pos, popis onog što trebamo učiniti i održavamo kontinuirano e, sastanke sa našim predstavnicima poslovnih zajednica i udruženjima. Ljudi su bili recimo u teškoj situaciji proteklih godina. Ljudi bi bili ocjenjivani da se maknu i da zatvore svoja mala poduzeća, da općenito svaku ekonomsku inicijativu zatru. Ali sad činimo maksimalno na tome da e, to razbijemo i da ljudima omogućimo da djeluje. Moldova ima doduše vrlo malo tržište, ali ono prepuno različitih monopola koje drže različiti oligarsi i znamo kakve strukture, ali mi se borimo da to kompletno slomimo. Mi imamo jedno vijeće za konkurentnost tržišno natjecanje koje pokušava sve te monopole uništiti. Posebna se pozornost i pažnja posveća malim i srednjim poduzećima koje želimo oživjeti, želimo stvoriti uvjete za njih da mogu početi raditi ili nastaviti ako su preživjeli. Imamo čak jako puno ambicioznih programa za te male poduzetnike i za one koji počinju kako bi oni naučili kako bolje poslovati i kako povećati svoje prihode da mogu preživjeti. A mi imamo jako puno mladih Moldavljana koji su recimo bili vrlo uspješni u ekonomiji u Irskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji i koji su otišavši iz Moldove ostvarili uspjehe. Mi se nadamo da će se dio njih i vratiti kućama i ovdje svoje poslove otvoriti, svoje poslovanje i pomoći nam u izgradnji ekonomije. Dakle, mi pučujemo stalne e, pozive i mi smo za manje od jedan dana nakon naše akcije, da kažemo poziva na povratak, dobili više od tisuću zahtjeva za ljude koji bi se željeli vratiti i nastaviti svoj život u Moldovi, u svojoj domovini. Mislim da je to jedan jako dobar početak. Zatim, plin, pitanje plina. Moldova se oslanja na ruski plin. Sada se vodi rasprava između Rusije i Ukrajine o tranzitu plina kroz Ukrajinu. I ako do kraja ove godine ne postignu zadovoljavajuće rješenje, onda ni Moldova više neće biti u stanju dobivati plin iz Rusije, bez obzira na sporazume koje mi imamo s Rusijom. I to je jedna i tehnička pitanja, ali ne samo nego i političko pitanje. Jer mi zapravo kupujemo plin od Rusije po dobroj cijeni, ali radimo sada i na e, jednom plinovodu Gaš Kišinjev i pokušavamo dakle e, sa rumunjskim vlastima taj projekt e, realizirati, ali to neće biti tako brzo. Zatim radimo i na međukonekciji elektro vodova, europskih sustava koji idu do Rumunjske i kroz Rumunjsku da idu i preko Moldove. I tu nam nekoliko međunarodnih financijskih institucija pomaže i mi smo na dobrom putu, ali i to neće biti preko noće. Mislimo da ćemo recimo moći e, za pet godina od sada imati alternativu za energente koje dobivamo za sad isključivo iz Rusije za plin. Ali tek tada. Zatim govorili smo o demokratizaciji. Pitali ste nas, mislim, da koji su uvjeti civilnog društva mi smo na tom putu. Zatim pokušavamo lokalnu administraciju učiniti neovisnom, jer e, vi znate kako je to izgledalo do tada, do ovim proteklim režimima, je kompletna vlast do zadnje lokalne razine bila kompletno ovisna o korumpiranim strukturama na vrhu države. Sada pokušavamo tu javnu administraciju i lokalne razine vlasti učiniti što je moguće neovisnim kako bi oni predstavljali poseban stup demokracije i slobodnog društva. Naravno, jačamo i civilno društvo e, kroz, pogotovo kroz jačanje neovisnog, e, neovisnih medija i mi ne možemo naravno stvoriti neovisne medije ako ih financiramo iz državne blagajne, ali šta možemo učiniti? Možemo popraviti okoliš e, kako ne samo politički nego i ekonomski da bi ti mediji mogli uopće egzistirati i onda biti neovisni. A sad mi imamo jako puno problema, imamo puno ljudi i treba nam naravno jako puno financijske pomoći kako bismo uopće mogli razviti ekonomiju koja će biti u stanju sve nas hraniti. Hvala lijepo. Sada dajem riječ onima koji su mi još na popisu, gospodin Kubelius, ali molim vas maksimalno minutu i pol po pitanju. Eh, hvala. Mm, poštovana premijerko, vrlo nam je drago što ste se našli u toj poziciji, vrlo ste hrabri i proeuropski nastrojeni. E, govoreći, možemo govoriti o, o fragilnosti vaše koalicije, ali tako je situacija bila i prije. Što se osim osim e, naših, e, naše podrške i financijske podrške trebamo postaviti pitanje sebi ne samo vama jer iz našeg iskustva iz litvanskog e, rumunjskog iskustva naša iskustva su jednostavna i mislim da moramo shvatiti da zemlje poput Moldove, Ukrajine, Gruzije, kao što smo bili mi, ne možemo sami postići takve rezultate reformi koje bi nas približile europskoj razini. Bez eh, perspektive eh, proširenja, bez europskog partnerstva stvari se neće dogoditi i zato mislim da je bitno uh, uvidjeti da postoji nova energija u Moldovi i Gruziji, da treba iskoristiti taj trenutak. I mislim da je to stoga više pitanje za nas nego za uh, molovsku uh, premijerku. Hvala. I se socijaldemokrata gospođa Santos. Zahvaljujem gospođo, gospodine predsjedatelju, gospođo premijerko. Ja bih vam sada htjela eh, pozdraviti zapravo eh, vaše prijedloge za reformu i također čestitati vam na eh, početku ovog mandata. Dakle, ono što želite napraviti bit će sigurno od koristi za sve Moldovljane. Neke od izjave koje ste dali ukazuju nam na to da od Moldove želite napraviti predvidljivog partnera a i da nećete biti zapravo žrtva geopolitičkih igara. Ja se bavim e, pravom, slobodama i jamstvima e, i također sam sa, sa velikim iščekivanjem slušala vaše izlaganje kada govorite, kada ste govorili o e, naporima vaše vlade da osigurate i slobodu medija. Smatramo da je to jedna od točaka na koje su ukazivali mnogi novinari i to više puta. E, to je ono što me zanima što će točno napraviti također i po pitanju razbijanja monopola s obzirom e, da na taj problem kakve mjere još mislite usvojiti na tom području. Razgovarali ste i govorili ste i više puta o E, civilnom društvu, dakle o tome da želite vratiti zapravo civilno društvo među e, dionike u tom čitavom procesu kako biste stvorili demokratskije društvo i otvorenije e, društvo, te kako biste bili vi kao vlada otvorenije za njihovo sudjelovanje. Dakle, budući da ste već to i sami napomenuli, htjela bih vas i pitati što ćete napraviti po pitanju nevladinih organizacija Ovdje posebice mislim na strane organizacije koje su još uvijek e, predmet kaznenih i sudskih progona. Što će se dogoditi s njima? Hoće li se ukinuti ti e, postupci za financijske naknade i hoće li oni moći ponovno e, djelovati u Moldovi? Hvala. Hvala za gospodin Pajet. Hvala vam. Mnogi od nas smo bili uključeni i pratili smo razvoj događaja u Moldovi. Bilo je mnogo uspona i padova. I najključnija stvar je i dalje vladavina prava kako ne bi svaka sljedeća vlada morala okretati cijelu državu za 180 stupnjeva kao što je to bilo proteklih godina. na koji način ćete iskoristiti svoje e, e mije, e, e, na koji način ćete iskoristiti svoju poziciju kako biste učvrstili situaciju kako ne bi se takve stvari događali u budućnosti. Postoji li ambicija vaše vlade da povećate razinu suradnje sa NATO-om? ne samo u usporedbi s prethodnom vladom, već e, e, s obzirom na prošli 5 do 10 godina. E, imate li, nadalje imate li posebnih kakvi su vaši planovi za pridnje strovlje? Gospodin Šikovski. Sikorski. Hvala. E, moje čestitke, gospođo premijerka. E, hvala što ste e, e, doveli Moldovu u ovu dobru poziciju. Prvo, vrlo mi je drago čuti da predsjednik Basesku podupire članstvo Moldove. Eh, ako se to dogodi, Rumunji će imati dva mjesta u Europskom vijeću, eh, što bi eh, proizašlo iz Ujedinjena. Što se tiče jasnoće i vezano za pridnje strovlje. Ideja jest dati tim enklavama koje su pod ruskom kontrolom utjecaj na geostratešku e, geostrateško usmjerenje cijele zemlje. Ne smijete upasti u tu zamku. Imate li sada učinkovitu e, carinsku e, kontrolu s obzirom na e, krijumčarenje koje se odvija u tom području? Na kraju, skandal u području bankarstva isisano je milijardu dolara iz vašeg bankarskog sustava. Znali se gdje je taj novac? Je li bilo kakve E, kakve suradnje s europskim e, bankama po tom pitanju, kakve su e, predviđanja za budućnost, gospodin Heisel. Hajšel. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao jedan od... Ja sam također putao po Moldavi kao ali kao turist. I žao mi je bilo vidjeti probleme s kojima se e, stanovnici tamo e, suočavaju, koliko je vremena e, proteklo i bilo potrebno da postanete demokratska zemlja i sada mi je jako drago da se to dogodilo bez obzira na vrlo iznenađujuću koaliciju sa socijalističkom strankom E, mislim da je to sada jedina prilika e, nakon e, svih skandala i problema da vratite zemlju na pravi put, da ostvarite napredak na svoj europski način. A ja imam dva pitanja s obzirom na da ste se angažirali i obvezali da ćete provesti sporazum o pridruživanju što bi bi puno članstvo eh, u Europskoj uniji Dakle, je li to krajnji cilj, je punopravno članstvo? A drugo pitanje, vezano za Pridnjestrovlje. Tamo sam također bio i vidio mnogo manjina. Dakle, ne radi se samo o Moldavcima i Rusima, tamo ima mnogo drugih e, etničkih manjina. Što je za vas e, e, za vas, koje je za vas krajnje rješenje problema s Pridnjestrovljem? Gospođa Tun. Hvala. Također se pridružujem svim e, čestitkama i želim vam da budete hrabi, izdržljivi i, i zdravi. Želim vam puno dobrih prijatelja i podržavatelja. Mnogo smo govorili o slobodi e, e, tiska, nevladinih udruga i tako dalje. Imam jedan konkretan primjer transparentnosti. U Sunday Timesu u travnju je bio članak kako je napadao poljsku nevladinu udrugu e, fondaciju Open Dialog. Radi se o zagovara, za, e, udruzi koja se bavi ljudskim pravima. E, tada se taj članak koristio protiv opozicije u Poljskoj ali to je druga stvar. Ono što se dogodilo nakon toga jest da se taj članak temeljio na izvještaju koji je naručio e, gospodin Plahotnjuk i kojeg su pripremili članovi parlamenta koji su mu bili lojalni i cilj mu je bio napasti vas i proeuropsku opoziciju vaše zemlje u to vrijeme još jedno otkriće da su te informacije koje su bile sadržane bile u tom izvještaju bile došle iz Poljske. Pa me možete li mi pomoći znate li vi o kojem se točno E, izvorima iz Poljske rade. Hvala. Gospodin Nat. Moldova ima dva ozbiljna problema. Jedan je cilj, to je znači ponovna uspostava države, što je posljedica e, zapravo e, e, posljedica što su e, Moldovu prisilili na takvo funkcioniranje zapravo oligarsi poput prethodne vlade, ali drugo su ogromne razlike koje postoje prvenstveno u tim socijalnim dimenzijama, ali također i u dimenzijama vanjske politike između socijalističke stranke i vaše stranke. Dakle, vi ste odlučili staviti u pozadinu sve razlike i stvoriti koaliciju kako biste oformili državu koja će biti u službi građana, pogotovo kada je riječ o pravdi, o pravdi kojom će se zaista moći upravljati, a vi ste ti koji sada u ruci imate izvršnu zakonodavnu vlast, a sudska vlast je u potpunosti trenutno korumpirana. Hvala Javieru i na kraju e, tri kolege iz EPP-a, gospodin Belčić. Bilčik. Čestitam vam, vaša ekscelencijo, i divno je vidjeti prekid s prethodnom politikom Moldovi kao zamjenski članak u eh, odboru za potporu eh, Moldovi možete očekivati moju podršku i pomoć na vašem europskom putu. Eh, Razgovora sam s mnogim kolegama koji su u raznim projektima i s obzirom na to želim vas postaviti tri stvari. Prvo, koji je vaš plan za uključenje nevladinih udruga u e, nastojenje da oživite e, raspravu o e, europskom perspektivi na domaćem terenu? Bio sam prisutan na jednoj konvenciji na tu temu. Što vi mislite o Uh, uspostavi ponovno javnog foruma i uključivanju nevladinih udruga. Drugo, uh, vezano za uh, izbornu reformu, koji je plan vaše vlade, na koji način želite to riješiti i treće pitanje, spomenuli ste međupovezanost s obzirom na plin, kakva ulaganja predviđate s obzirom na cestovnu infrastrukturu, ne samo u Moldavi već i u Rumunjskoj i Ukrajini na koji način nam, nam vam mi možemo u tom po, e, po tom pitanju pomoći. Sada gospodin Ranžel. Poštovani Poštovana gospođo premijerkom, vjerujem da vam je jasno koliko smo sretni što ste ovdje kao premijerka nakon svih sastanaka koje smo držali i u Čišinau i, i u Kišinau i u Briselu. E, prvo bih želio reći da je vam sigurno jasno da imate punu podršku od svih e, e, političkih klubova, zastupničkih kluba i mislim da je to jako važno. Ja imam samo jednu, jedan komentar ili preporuku. Ja dobro razumijem da imate dilemu sa pravosudnim sustavom jer želite poštivati neovisnost sudske vlasti, ali sudska vlast koju imate nije neovisna. Pa je to dilema. Ja mislim da u tom slučaju trebamo imati na umu da je vaša vlada neka vrsta tranzicijska vlada koja će dovesti vladavinu prava i da vam u tom smislu treba neka pomoć vanjskih institucija na primjer Vijeća Europe ili čak i Europskog, Europske unije i mi bismo možda mogli napraviti neki plan za reformu sudskog, e, sudske vlasti u e, Moldovi uz tu vanjsku pomoć. Dakle, radi se o vanjskoj pomoći za vladavinu prava. Mislim da je to nešto e, u što, o čemu bismo trebali razmisliti kako bismo olakšali zadatak. I na kraju, gospodin Halicki. Hvala gospodine predsjedniče. Kao bivši e, e, predsjednik e, Poljsko-Moldavskog e, e, kongresa. Još jednom bih vam želio čestitati na vašem uspjehu, ali je vrlo važno u toj tom procesu su imali lokalne vlasti, osobito se sjećam nekih malih projekata koji su bili vrlo učinkoviti vezano e, za situaciju u glavnom e, gradu. Smatrate li da će se organizirati novi lokalni izbori s obzirom na e, na otkazivanje prethodnih iz, izbora iz, ili zbog ili prvo treba pristupiti reformi pravosudnog sustavu. Kakva je situacija u Kišinau? Hvala. Sada još jednom. Imamo drugu dugočku listu pitanja. Morat ćemo završiti u 15 do 1, pa ćemo vam dati još 10 do 15 minuta i onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Pokušat ću biti kratka, gospodin Kobilius, vezano za fragilnost e, Krkos koalicije. Nismo naivni, sve nam je jasno, moramo biti oprezni, ali isto istovremeno napredovati s obzirom na naše ciljeve. E, moram ponoviti, nismo imali druge opcije. Druga opcija je bila ostaviti e, režim na vlasti gdje bi ljudi potpunosti izgubili vjeru u svoju zemlju. Oni koji bi mogli otići bi otišli što znači nikakva budućnost za, za narod. Nismo imali E, nismo imali e, izbora, moramo znači imati neke e, brze instant rezultate radi stjecanja povjerenja, a istovremeno dugoročne planove za reformu institucija. Znači moramo na mudar način kombinirati znači kratkoručne i dugoročne pozitivne e, rezultate koji uključuju ozbiljne e, reformu sustava. Što se tiče slobode medija, e, o tome smo mnogo govorili tijekom svog prvog tjedna mandata. Puno sam razgovarala s nevladinim organizacijama, medijima. Mnogi od njih su preživjeli u mnogo vrlo teškim uvjetima E, sada je glavni problem izmijeniti vijeće za audio, audiovizualno vijeće koje bi trebalo biti neovisno, ali i dalje se sastoji od ljudi koje kontrolira prethodni režim. To je bilo vijeće koje nije donosilo prave odluke e, prema e, akterima na tržištu. Prije tog e, E, prethodno su se člani tog vijeća nominirali od strane parlamenta, sad smo i ponudili da e, oni smisle novi način izbora članova tog vijeća kako ne bi ovisili o političarima i političkim e, strankama, pa e, sada čekamo njihove prijedlove kako bi to vijeće postalo apolitično i odgovornije. Ista stvar sa civilnim društvom. Prvo, Imamo naravno pitanje transparentnosti. E, to se odnosi i na e, medije i na, i na građansko društvo i na civilno društvo. Ako imate slobodne medije, e, imate slobodan pristup informacijama, taj pristup informacija je besplatan i mi na tome radimo. I naravno istovremeno E, pokušavamo riješiti problem e, problem sa medijima koji su bili financirani prljavim e, novcem, novcem iz kriminalnih izvora. Spomenuli ste kažnjeno kazneno gonjenje međunarodnih nevladinih organizacija. Nisam s tim upoznata. Ja jedino znam za članke koji su se koristili da bi se diskreditiralo nas kao e, i proglasilo nas neprijatelje države jer smo sudjelovali na jednom e, događanju u Europskom parlamentu e, što su nam karte platili jedna nevladina udruga. Međutim, sve je to bilo transparentno i i zahvaljujući tim nevladinim udrugama mogli smo putovati na međunarodna događanja. Što se tiče NATO-a, nastavit ćemo suradnju, istovremeno znate da e, naša partnerska stranka nije veliki ljubitelj E, NATO-a ne možemo očekivati velike promjene. Za početak moramo nastaviti s postojećim e, e, s postojećim aktivnosti u Moldovi imamo jako puno propagande koja utječe na mišljenje javnosti o NATO-u, NATO za razliku na primjer situacije u Ukrajini. Dakle, mi jesmo odlučni e, da ćemo nastaviti suradnju i ostvariti akcijski plan, ali ne mogu reći da će doći do značajnog e, povećanja e, intenziviranja te suradnje. Pridnjestrovlje. Želim prvo ponoviti da naše političke stranke koje su one su protiv federalizacije države. Mi smatramo da to nije prihvatljivo rješenje konflikta, te nećemo to podržati bez obzira na sve. Osim toga, trebate znači da ideju e, federalizacije ne podupiru Moldovljani. Čak i ako ćete imati e, većinu u parlamentu koja će poduprijeti federalizaciju. To se neće dogoditi jer e, većina naroda je protiv e, federalizacije i nijedan e, političar se neće usuditi provesti takav projekt s obzirom da je narod protiv toga. Koji su naši planovi? Postoje stvari koje se mogu napraviti, jest, to je borba protiv korupcije i krijumčarenja, jer mi smatramo da je gospodarska komponenta ovog konflikta važno političko rješenje. Dogod neki ljudi mnogo zarađuju u Pridnjestrovlje zahvaljujući krijemčarenju i korupciji. Političko rješenje za konflikt će biti vrlo teško naći i stoga moram reći da u budućnosti je to bilo moguće. U tome su, u tome su sudjelovali i ljudi iz e, Kišina, ali kada smo uspjeli uspostaviti dogovor sa Ukrajinom, i kada smo imali misiju na granici, kad je uspostavljena kontrola granice, došlo je do poboljšanja. Tada je moldavska vlada odlučila otvoriti e, duty free dućane E, time e, legalizirajući krijumčarenje. A prošle godine, prošli tjedan je e, parlament donio odluku po kojem su te trgovine proglašene ilegalnim. također podrš, postoji podrška i dogovor da se otvori više zajedničkih E, kontrolnih točaka kako bi se smanjila korupcija i krijumčarenje, a tada će zahvaljujući tome bit će manje korupcije, manje krijumčarenja te će se i uvjeti za političko rješenje poboljšati. Znamo da će to biti teško, mislim da se to neće dogoditi uskoro jer potrebna je i politička prilika za rješavanje takvih e, konflikata, ali nastavljamo s projektima e, s kojima je cilj e, okupljanje i izbližavanje ljudi s obje strane Dnjestra. Također su nas pitali od kuda, znači kako ćemo napraviti e, to nadoknadu novca koja je prijevarama izvučena iz sektorska. Dakle, imamo popis e, sa zemljama i sa iznosima e, koji su otišli u te zemlje. Ono što pokušavamo napraviti, a to je da je to popis od prije nekoliko godina i sada se vjerojatno već novac kretao dalje i to je veliki problem zato što je promijenio već jako puno država. E, sigurno ćete na tom potpisu naći Latviju, Estoniju, Ujedinjenu Kraljevinu. Naći ćete i Njemačku sa malim iznosom, Rumunjskom, Austrijom. Da, naći ćete na tom popisu jako puno i vaših zemalja gdje je novac e, završio. Također i na Cipru u E, nekim bankama, a negdje i u privatnim e, tvrtkama. I bilo bi jako korisno da i s vaše strane dobijemo pomoć u smislu informacija. E, znači, šteta je što je prije nekoliko godina ta strategija kompanije bila da se taj novac vrati, ali vlada nije htjela imati nikakve veze s tim. Znači, iznosi su bili tada iznimno veliki, ali vlada nije uopće bila zainteresirana za tako nešto. Znači, problem je i što sada Latvijska banka, ta u kojoj, o kojoj je bila riječ, više ne postoja. prije tri godine je postojala. Dakle, bankrotirali u međuvremenu i mi više ne možemo tražiti novac od toga. Dakle, mi ćemo vam dati taj popis i bili bismo jako zahvalni ako biste razgovarali sa vašim javnim tužiteljima i sa e, bankama i državama kako bi se započeli sudske postupke i s vaše strane. Kad govorimo o pranju novca, Moldova je bila i središte također i za e, pranje novca i jako puno novca koji je oprano Moldovi završio je u bankama u Europskoj uniji. Mi se sada trudimo kako bismo e, se borili protiv toga, ali nismo trenutno mogućnosti se nositi sa e, svim tim izazovima. E, kada govorimo o punopravnom članstvu Europskoj uniji, da, to jest naša ideja u budućnosti. E, neki ljudi ovdje danas to ne žele čuti, naravno. Znamo da moramo napraviti svoju domaću zadaću, ali ako uspijemo, a to je ono što želimo, ako uspijemo provesti sve uvjete, onda ćemo biti u puno boljoj poziciji da vas dođemo tražiti da nam pomognete u tom procesu integracija. A u međuvremenu molim vas e, da e, da imate to na umu kada je riječ o europskim institucijama zato što je to krajnji cilj koji mi kao Moldova imamo. E, po pitanju transparentnosti i otvorenog dijaloga odnosno kako su prethodne vlasti dobivale informacije. Dakle, mi smo razgovarali sa veleposlanstvom i veleposlanstvo je reklo da te informacije nisu dolazile od njih. E, da postoje neke indikacije da ta prethodna vlada zapravo to ne koristi protiv nas, ali evo dogodilo se. Nemam više informacija od toga, mogu ih zatražiti. Ako vam je toliko zanimljivo, pa vam to možemo naknadno dostaviti. Kada govorimo o e, temeljnim razlikama, da postoji sporazum, znači sporazum o partnerstvu sa socijalistima, a glavni cilj je upravo da se nadiđu E, da se nadiđe oligarhizacija e, zemalja, dakle da se ne uspostavi oligarhijska struktura, treba će dosta vremena za to i u određenom trenutku ćemo postati i politički e, protivnici zato što je ova druga sila zapravo jedna vrlo jaka sila koji možda nisu u potpunosti suprotni, ali možemo reći da imaju drugačiji smjer, drugačiju viziju tome e, kamo bi htjeli ići, kamo bismo htjeli ići i u nekom trenutku ćemo vjerojatno doći do toga da ćemo postati politički rivali te ćemo imati i izbore. Onda ćemo se boriti da vidimo e, ko će pobijediti. Što se tiče civilnog e, društva, što se tiče znači foruma o Europskoj uniji, taj event koji ste spomenuli, njega je organizirala jedna znači organizacija civilnog društva. A kada govorimo o izbornoj reformi, to je nešto što je jako bitno, a to do sad nisam spomenula. E, znači, znate da je pokrenuta rasprava o izmjeni izbornog zakona. Mi smo zahvalni na vašem mišljenju i na mišljenju također Venecijanske komisije. E, mi smo u prvom čitanju e, prihvatili izmjenu izbornog zakona. Nakon toga ćemo uzeti u obzir sve preporuke Venecijanske komisije, a u sljedećim danima će parlament usvojiti novu, novi zakon u svom e, zadnjem čitanju. Dakle, mi smo saslušali e, civilno društvo, saslušat ćemo i dijasporu. E, postavilo se jako veliko pitanje o trećini zapravo građana koji žive u inozemstvu, dakle to je dijaspora koja glasa za demokratske sile. I zato moramo stvoriti preduvjete kako bismo uključili dijasporu u čitav proces. Jer vidimo da te se osobe žele vratiti u svoju državu i na tome će se temeljiti naša politika za budućnost Moldove. Mi želimo uključiti u naš izborni proces i želimo dati mogućnost da glasuju. Što se tiče infrastruktura e, infrastrukture i cesta, to je jedna od naših prioriteta. Naravno da nam za to nam je potrebna i poduzetnička potpora, ali imamo jako puno e, novca koji je blokiran i koji proizlazi iz takozvanih e, znači takozvanih donatora koji služe za popravljanje cesta, no došlo je do tog nelegitimnog utjecaja na vladu i institucije, do tog, e, znači do toj regulatory capture i e, došlo je do toga da smo sve morali blokirati, a sada ponovno pokrećemo te projekte. E, mi ih moramo koristiti na učinkoviti i mudar način sve ono što je do sada bilo izdvojeno. Znači, Prošle godine su bili e, znači e, preuranjeni izbori, odnosno rani prijevremeni izbori u Kisinau e, vezano uz lokalne vlasti, zato što su gradonačelnici dali ostavku, a oni klasični izbori će biti održani ove godine. Znači to su lokalni izbori. Trebali su biti održani u lipnju, ali budući da smo imali većinu u parlamentu da odlučimo o tom datumu, onda će ti izbori biti održani u listopadu. Mi smo izmijenili zakon, te smo u zakonu smo definirali kada se moraju održati lokalni znači, izbori bez obzira na odluke parlamenta, tako da to više u budućnosti ne bi trebao biti nikakav problem. Nadam se da sam dala odgovore svima. Zahvaljujem. Da, imali smo ovo jako opširno izlaganje. E, zahvaljujem e, gospođo predsjednice vlade što ste nas počastili svojim dolaskom u odbor AFED. E, mnogi su govornici naglasili kako nam je drago, kako smo sretni što smo vas ovdje primili. Želimo sreću vašoj koalicijskoj vladi, sve najbolje za budućnost e, Moldove. Moldova je prava evropska nacija i mi e, zapravo imamo veliku nadu u buduću suradnju između Moldove i Evropske unije. Hvala. Hvala i ja bih također htjela pozvati sve vas da posjetite Moldovu, da razgovarate s novinarima, sa predstavnicima civilnog društva, s poslovnim ljudima, sa ljudima u selima i gradovima, tako da e, se možete sami uvjeriti koliko vlada isporučuje po pitanju obećanja koje je dala prema svojim građanima. Puno hvala.